internetom. Sljedeći govornik u ime komisije je potpredsjednik Andros Anzip. Izvolite imate riječ. Čim se sjednete. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi zastupnici. Komisija pozdravlja inicijativu Europskog parlamenta da se usvoji rezolucija o obnovi mandata foruma o upravljanju internetom. E, to ih tiče mnoge vrlo važne aspekte e, aktualne globalne rasprave o upravljanju internetom. Ova tema je i dalje prioritet i za Europsku komisiju. Radujem se suradnji s vama kako bismo i dalje promicali model sudjelovanja svih dionika kod ovog pitanja upravljanja internetom. Internet je vrlo bitan resurs za europsko gospodarstvo i europsko društvo. Prošle godine Komisija je usvojila komunikaciju o upravljanju internetom. U studenom su usvojeni zaključci vijeća koji će nam pomoći u pozicioniranju e, nas u ovoj globalnoj raspravi. Europski parlament i komisija su zajedničkim snagama radili na ovoj temi, posebice u kontekstu e, IGF-a. E, želimo promicati e, ujedinjeni internet koji poštuje temeljna ljudska prava i temeljne ljudske slobode. Komisija se raduje nastavku svih tih nastojanja u suradnji s vama. Ova parlamentarna rezolucija je još jedan dodatni korak u tom smjeru. I isto tako događa se u pravom trenutku jer 2015. će biti e, kritična godina za upravljanje internetom i pred, nas, pred nama su vrlo važni događaji. Rezolucija s pravom to uviđa i odražava važnost učinka aktualnih rasprava koji se upravo vode za Europsku uniju. Naš zajednički cilj je da se pobrinemo da internet uistinu ostane globalni resurs e, koji ne bi smio biti pod kontrolom samo nekoliko gospodarskih ili političkih interesa. Internet je za svakoga. Moramo izgledati sustav na temelju suradnje, povjerenja, jasnih pravila koja mogu zaštititi internet. I upravo zato je potrebna veća globalna uravnoteženost. Kao što znate, komisija je pozdravila prošlogodišnju odluku SAD-a, vlade SAD-a, da se e, ključne internetske domene prenesu dionicima u zajednici kao ojana tranzicija. Vrlo važan sastanak se trenutno održava na temu ICOM-a u Singapuru. E, mislim da će se ostvariti veliki napredak e, posebice po pitanju vrlo osjetljivih aspekata e, što se tiče odgovornosti ajkona moram ne mogu biti konačni sudac u tom sporu, ali e, tranzicija ikona je nešto što je vrlo, vrlo važno. To su dvije strane iste medalje. Glavni izazov je da se osigura da su e, kontrole i e, mehanizam e, tamo gdje trebaju biti. Moramo također osigurati e, praćenje onoga što se događa u kontekstu revizije svjetskog samita o informacijskom društvu. E, dakle, kao što znate, obnova IGF-a je ono što je na kocki i u tom kontekstu ćemo se pozabaviti i tim pitanjem. E, čuju se neke zabrinutosti u okviru ovog procesa. Zahtjeva se snažni multilateralni pristup. Što se tiče samog sadržaja biti, moramo se pobrinuti da svjetski samit o informacijskom društvu neće dovesti do uvođenja jačih državnih vladinih kontrola nad internetom. Također podržavamo snažni IGF i u financijskom smislu i u sadržanom smislu. To je vrlo važno kako bi se mogla zajamčiti stabilnost koja mora držati korak sa povećanim očekivanjima međunarodne zajednice. Također trebamo i druge platforme koje bi nadopunile trenutnu raspravu o upravljanju internetom, no ne smijemo dovoditi u pitanje postojeće napore. Komisija podupire provedbu rezultata netmundijala sa više dionika. Radujemo se time da surađujemo s vama i kako bismo mogli poboljšati model e, multi-stakeholdersa što se tiče upravljanja internetom. Hvala povjereniku. Sada ćemo čuti govornike u ime klubova zastupnika. Najprije u ime EPP-a, minutu i pol, Del Stilo, Vera. Hvala vam, predsjedavajući. Dobrodošli, gospodine potpredsjedniče. Raspravljamo o rezoluciji koja zasigurno ima ogromnu potporu u Europskom parlamentu, čiji je cilj vrlo jasan. Imamo brojna pitanja kojima se bavimo, ali temeljni cilj je poslati poruku kako bi forum upravljanju internetom mogao nastaviti sa svojim djelovanjem. O njemu je odluku donijela Generalna skupština UN-a. Tijekom 2015. obnovit će se ili ne njegov mandat i to je pitanje koje si postavljamo. Od strane Europskog parlamenta, s obzirom na naše iskustvo putem e, sudjelovanja u njegovom radu zajedno s komisijom, mislim da je od ključne važnosti da se njegov mandat obnovi i da on ostane mjesto na kojem se susreću svi dionici vezani uz e, internet. Također je e, važno da se o tome raspravlja i na međuvladinoj razini. I zbog toga tražimo jasan signal. A to je da će komisija i vijeće i zemlje članice podržati ovaj apel Ujedinjenim narodima kako bi se obnovio mandat IGF-a. Hvala vam. Na dvije minute riječ ima zastupnica Kamervert. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Zastupnici interesa e, su e, mnogi nazočili posljednjem forumu koji se održao u Istanbulu. Glavna tema je bilo širenje načina korištenja interneta. Forum se pozivao na mandat UN-a. Članak 19 E, konferencije o e, temeljnim ljudskim pravima, posebice pravo, pravo na slobodno izjašnjavanje. Upravljanje internetom znači više od pukog reguliranja, e, potreban je cjelovitiji pristup. Kao aktualni ključni problemi bili su utvrđeni sljedeći pravo i sloboda na pristup informacijama od strane korisnika internetu. Također gospodarski forum u Davosu se bavi istim pitanjem mreže, no moramo primijetiti da e, različiti dionici su došli do zaključka da e, pojedine aplikacije e, mogu dovesti do nepoželjne koncentracije moći i 7 milijardi E, ljudi na zemlji nemaju isto pravo, istu mogućnost biti povezani na internetu. Sve se to kreće u smjeru mrežne neutralnosti. U SAD-u su prepoznati znakovi vremena. E, šef FCC-a je o netko tko insistira na mrežnu neutralnost i mislim da bi se i Europa trebala time pobriniti. E, određeni sadržaji se zabranjuju kako bi se omogućila konkurencija u SAD-u. Nemojte vjerovati takvim izjavama koji tvrde nama to ne treba, kod nas konkurencija funkcionira. Da, funkcionira samo zato što smo mi prepoznali da je ova rasprava nešto što je važnije od ograničavanja E, komunikacijske slobode i zato trebamo iskoristiti forum IGF-a. Hvala lijepo. Sljedeća govornica, također za dvije minute, za europske konzervativce Vicky Ford. Hvala vam. Internet mora biti siguran i otvoren, dostupan i pristupačan, uzbudljiv, raznoliki, dinamičan. Mi u Europi počinjemo od odlične polazne točke. Svjetski ekonomski forum nas je stavio među najrazvijenije, među tehnički najrazvijenije zemlje. Međutim, da bismo oslobodili taj potencijal moramo moramo zaštititi prava potrošača kao i njihove osobne podatke. Stvarala što se treba zaštititi pravima u intelektualnom vlasništvu. Moramo garantirati da političari neće stalno mijenjati pravila koja utječu na investicije. Tvrtka trebaju znati da ista pravila vrijede za sve. Gdje male tvrtke neće blokirati one velike i gdje novi inovatori neće blokirati stari. Otvoreni internet je od ključne važnosti, ali mora se sačuvati neutralnost mreža i ne smijemo stavljati zapreke na budući razvoj ovog sustava. Također, briga o privatnosti ne smije utjecati na sigurnost naše djece na internetu. Kad je riječ o zaštiti podataka, i tu moramo ukloniti teret koji je na malim i srednjim tvrtkama, inače društvo neće imati koristi od takozvane big data. Također moramo se pobrinuti za temeljna prava ali istovremeno moramo voditi računa o vlastitoj temeljnoj sigurnosti. Da, e, moramo e, čuti savjet e, sigurnosnih savjetnika za sigurnost, ali moramo istovremeno čuvati sigurnost naših građana. Tu je potreban globalni pristup, a ne tvrđava Europa. Moramo se obratiti brojnim dionicima, saslušati tvrtke, potrošače, javnost i tijela javne vlasti i nadam se da će nam to pomoći u ovom postupku i da ćemo svi biti bolji na način da radimo zajedno. Hvala vam. Uh, uh, Hvala vam zastupnice Ford. Slijedi zastupnica Kalas u ime kluba um, Hvala vam. Postoji uh, rasprava u kojoj se postavljaju pitanja je li internet ljudsko pravo ili je on pravo na što trebamo imati kao što je to voda. Ono što moramo imati na umu u takvim raspravama je da internet nije nacionalan, pa čak ni evropski. On je globalan i sva pravila o nadzoru i konkurentnosti trebaju se sagledati u tom aspektu kako bi se spriječila fragmentacija interneta. I upravo e, zato mi kao evropljani trebamo biti uključeni u forum o upravljanju internetom. Riječ je o debati na globalnoj razini o izazovima s kojima se suočavamo u svijetu interneta, ali i o mogućnostima. U ime liberala želim istaknuti da ljudska prava i temeljne slobode koje imamo offline moramo zaštititi i u online ambijentu. Često na to zaboravljamo. To vrijedi i za internet, ali i na, za cenzuru, za masovan nadzor diljem svijeta, uključujući Europu. I to se jasno kosi s našim temeljnim slobodama. Moja zemlja Estonija je na drugom mjestu kada je riječ o internetskim slobodama. Međutim, mi smo iznimka zato što 84% zemalja u 2014. nema zakone kojima bi se građani mogli zaštititi od na masovnog nadzora. Također, htjela bih dodati još jednu stvar. Prava pojedinca na sigurnu komunikaciju, uključujući enkripciju podataka, dio su ove rasprave i o tome moramo također razgovarati kao i o forumu upravljanju internetom. Slo, onog dana kada dokinemo slobodu na internetu, to će značiti i da smo ukinuli internet kao otvorenu platformu za razmjenu i stvaranje. I zato se nadam da će komisija, da će se komisija aktivno zalagati za vrijednosti na globalnoj razini. Hvala. Hvala vam. Sljedeći govornik, zastupnik Raymond u ime Zelenih. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Internet živi na temelju jednog vrlo zanimljivog proturječja. On je strogo reguliran putem softverskih programa koja slijede samo umjetna pravila, a istodobno je internet jedna neregulirana uspješnica koja se temelji na otvorenim standardima, to jest svatko može činiti na internetu što god želi u bilo kojem trenutku. I internet je samo tako mogao i postati takvim velikim uspjehom kakav je sada. Ta sloboda koja je umjetno regulirana je ugrožena zato što su se interesi izmijenili vlade i koncerni vrlo često u zadnje vrijeme se zalažu za drugačije reguliranje interneta jer vide u tome prednosti za sebe. E, Europski parlament bi stoga trebao u okviru e, foruma za upravljanje internetom zalagati se za slobodnu mrežu i za međunarodno reguliranje interneta. Dvije točke u ovoj rezoluciji su vrlo važne. Raduje me da imamo veliku većinu e, što se tiče mrežne neutralnosti i e, masovnog nadzora. Slobodnom internetu je potrebna mrežna neutralnost, oko toga se svi slažemo. Nadam se kada dođe do glasovanja u budućnosti da ćemo moći pronaći jedinstvenu definiciju mrežne neutralnosti jer svatko ima neko svoje tumačenje mrežne neutralnosti. Ja smatram da je mrežna neutralnost nešto što se ne može stupnjevati, ne može se dijeliti, ne može se različito tumačiti, već svaki dionik se mora poštivati na isti način. Isto je i kod nadzora. Svi su za zaštitu privatnih prava građana, no međutim definicija je različita ja se nadam da ćemo mi kao parlament moći tu zauzeti čvrsto stajalište i prava i slobodu nedužnih građana koji su izloženi masovnom nadzoru zaštititi. I posljednje, još jedan poziv. Kada reguliramo internet, moramo se zalagati za široko zastupanje delegacije u parlamenta u toj raspravi. Hvala vam. Sljedeći govornik, zastupnik Egnju. Koliko postoji fraza koja bi nas trebala zaprepastiti je upravo upravljanje internetom. Svi koji vjeruju u slobodu e, vjere i izražavanja trebali bi se naježiti nad ovim nosim tagmom upravljanje internetom. Djelo, forum upravljanju internetom na široko raspravlja, ali to je sve što čine postojanje i rast interneta te olakšavanje razmjene ideja ugrožava establishment koji više ne mogu kontrolirati informirati i kontrolirati informacije na svoju korist. Internet se prijeti uspostavljenom redu. Potreban je stalni nadzor kako bi se kako bi e, kontrola ne bi trebala biti izlika za državnu kontrolu. To treba biti također zaštićeno, da se ne mogu širiti, da se ne može širiti dječja pornografija ili širiti terorističke ideje. Međutim, svak drugi oblik nadzora bi trebali, bismo trebali osuditi. Internet je mogućio stvaranje slobodnog poduzetništva. Ne smijemo smetnuti suma da, da vlade često nisu u stanju upravljati vlastitim IT projektima i da je za njih internet svojevrsni luksuz. Načelo foruma upravljanju internetom bilo bi zalaganje za njegovu slobodu i stvaranje okoliša kojem će cvasti poduzetništvo. Imamo sporazum o internetskim adresama, o internetskim standardima, ali ostavite ljudska bića na miru da, da promoviraju internet kao mjesto rasta. Ja, žalke. Hvala vam. Zastupnik Jalk internet est aujourd'hui un formidable outil de promotion économique danas je internet e, instrument e, za političko ekonomsko i drugo izražavanje to je jedna arena jedina arena koja daje toliko slobodu izražavanja posljednjih 15 godina naše e, je razdoblje takvo da internet omogućava izražavanje svih struja u društvu. Dematerializiran način izražavanja koji ide protiv svih udaljenosti može biti predmetom e, liberalne mundializacije. Naravno da tu postoji prijetnja terorizma, ali moramo izbjeći takozvana dobra rješenja kao recimo zatvaranje određenih terorističkih stranica jer ipak se ti kanali na drugi način mogu zaobići. E, borba protiv prevelike slobode interneta ne smije biti borba e, za ograničavanje slobode govora, e, borba protiv nesreća u zrakoplovstvu, znači ne trebamo ne, ne smijemo više letiti jedna minuta. Pa Uvaženi kolege, 2015. godina će biti odlučujuća godina za razvoj novih struktura što se tiče upravljanja internetom ova rasprava koja se odvija na međunarodnoj razini je nešto što se mora intenzivnije uključiti Europska unija. IGF je u prošlosti pronašao konstruktivni i konkretni okvir za, za međunarodnu raspravu i uključio sve dionike. To bi tako trebalo ostati i u budućnosti i zato bi trebalo produžiti mandat IGF-u. To je vrlo važno jer se uvažava značenje svih dionika e, Takav pristup se treba nastaviti jer samo ako su uključeni svi dionici e, možemo pronaći rješenje za upravljanje internetom. Model upravljanja internetom koji uključuje različite e, predstavnike interesa e, je nešto što je vrlo važno. Ne smijemo uzimati u obzir interese samo određenih dionika. Pozivamo sve dionike da ojačavaju održivost tog modela na regionalnoj, nacionalnoj, međunarodnoj razini. Postupak treba učiniti inkluzivnim i transparentnim i samo na taj način možemo generirati output i lokalno. E, internacionalizacija glavnih zadaća organizacije interneta je vrlo važna. Organizacija eh, icann je tu vrlo bitna. Ne smijemo izgubiti povjerenje. Moramo posebno naglasiti da rad IKena eh, mora biti transparentan. Također, internacionalizacija procesa jana je nešto što je potrebno nastaviti i u tom kontekstu očekujem da će Europska komisija aktivno uključiti i Europski parlament i također angažman zastupnika što se tiče sljedećeg sastanka na međunarodnoj razini nešto što ja podržavam. Hvala. Hvala vam. Idući govornik, zastupnik Pohe. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Pozdravljam uh, inicijativu Europskog parlamenta unutar sektora interneta ova godina će biti za nas jako važna, ne samo zbog produženja mandata IGF-a, već i kada je e, riječ o dodjeli internetskih naziva i brojeva. Tu je još jedna inicijativa pod nazivom Net Mundial. Ja smatram da je važno da UN produži mandat IGF-a, zato što je riječ o važnoj platformi e, za rasprave o stvarima koje su važne za naše gospodarstvo. Ovaj forum je izradio važne preporuke. To su regulatorna pitanja, s obzirom na pitanja zaštite privatnosti i slično. I zato mislim da je jako važan forum, te da se njegov mandat mora produžiti. Hvala vam, zastupnica Karancova. Hvala vam. E, ja se slažem sa dosad iznesenim komentarima da moramo e, obnoviti mandat IKE IGF-a i moramo se nastaviti kretati unaprijed u području upravljanja internetom. Digitalno jedinstveno tržište je u srcu razvoja europskog gospodarstva budućnosti. Predviđamo rast u tom sektoru od, u iznosu od 11% kada je riječ o BDP-u, riječ je o plus 3%, o rastu sa plus 3% na 5,7%. I ove brojke ne uzimaju u obzir neke druge koristi jedinstvenog digitalnog tržišta. Europska unija i ova vječnica trebaju zato sudjelovati u ovoj raspravi. Ne možemo e, temeljno propise ostaviti e, nekome tko je izvan naše kontrole. Međutim, kada je riječ o međunarodnom upravljanju internetom, e, tu imamo mač sa dvije oštrice. Imamo zemlje koje ne poštuju temeljna ljudska prava i zato Europska unija treba nastaviti raditi u, unutar ovog foruma i protiv onih koji žele zlouporabiti ovaj forum i druge forume kako bi opravdali svoju cenzuru i kako bi onemogućili svoje građane da se slobodno okupljaju i izražavaju. Moramo se usprotiviti masovnom nadzoru interneta moramo omogućiti potpun i slobodan pristup informacijama. To je jedini način na koji se ljudski rod može nastaviti razvijati. Hvala vam. E, za riječ zastupnica Reda. Dragi kolege, internet je globalno pitanje, međutim, on je postao i važan dio svjetskog dijaloga, međutim, još puno posla je pred nama. Moramo se osigurati da svatko može sudjelovati u ovoj vrsti dijaloga vlade, civilno društvo, tehnički sektor i industrija sudjeluju u IGF-u. Jasno je da se neki dionici moraju oslanjati na sudjelovanje izvana, to se prije svega odnosi na civilno društvo. Kada je riječ o financiranju IGF-a, to je jako važno kako bi se osigurala njegova politička neovisnost. To je još važnije kada uzmemo u obzir činjenicu da se zadnji IGF u Istanbulu da su se tamo određene, određeni dionici pobunili i paralelno organizirali vlastiti forum kako bi se njihov glas čuo. Ono što nedostaje na IGF-u to je jedna oporba i zato se moramo osigurati ne samo da se IGF adekvatno financira, već Europski parlament mora omogućiti da svi politički klubovi pošalju vlastite članove u IGF kako bi oni zastupali interese ovog doma. Hvala vam. Riječ ima zastupnik Tručinski. Merci, monsieur président. Internet, c'est vrai, est un réel... Hvala, gospodine predsjedniče. Internet je zaista prostor velike slobode. Ali nakon što su američke tajne službe e, pokrenule programe nadzora i u smislu rizika koji su, e, kojima su obuhvaćene europske države, e, građani očekuju našu reakciju. Neće biti zadovoljni mandatom upravljanja internetom. Ona mora zajamčiti temeljna prava i ljudska prava. Mora tu postojati veća transparentnost i pristup internetskim resursima u bilo kom trenutku. E, shvaćamo kakav je američki pristup, ali koji su naši ciljevi? E, e, ne sviđa nam se što to, ovo što čini Amerika, mislimo da drugi akteri to ne trebaju činiti. Mi imamo puno mm, sumnji vezano uz vašu ozbiljnu zainteresiranost da se dakle da se suočite sa Amerikom na odgovarajući način. Ništa ne možemo učiniti da bismo nazadili njihovo djelo. Dakle, Europska unija mora biti prisutna u međunarodnom raspravi. Gospođa Thun Što se tiče foruma za upravljanje internetom, to je najdemokratičnija struktura koja vodi raspravu o budućnosti interneta u cijelosti. Dakle, ne radi se samo o upravljanju, već i o industriji, interesima lobista, nevladinih organizacija, građana. Ova rasprava o budućnosti interneta e, sve više više dobiva na važnosti danas. Spominju se i izazovi s kojima smo suočeni. Internet je vrlo dinamičan. Internet omogućuje svojim korisnicima da se više više vremena provode e, u pretragama, pretraživanju različitih sadržaja. Mi dajemo prednost mobilnim aplikacijama i napuštamo stolne kompjutore i laptopove. Postoji se više više aplikacija koje su prilagođene potrebama korisnika i e, ti uređaji nisu kompatibilni sa drugom vrstom uređaja. To je pristup koji, takozvani set of boxes, i na taj način internet postaje sve manje otvoren, što predstavlja veliki rizik za korisnike interneta. Internet postaje sve više zatvoren, mora se otvoriti, to je vrlo važno i zato mandat, IGF-a se treba obnoviti od strane UN-a. E, Hvala. Hvala lijepo. Gospodin e, Weidenholzer, sljedeći govornik. Hvala lijepa. Razvoj interneta predstavlja jedan povijesni izazov na, isto kao što smo na početku 20. stoljeća trebali se prilagoditi motorizaciji, sada se moramo prilagoditi razvoju interneta, zato nam je potreban e, IGF. E, tu su najvažnija dva aspekta i ne mogu ih dovoljno e, snažno istaknuti. Zaštita privatnih sfera svakog građana je vrlo važna. E, moramo spriječiti masovni nadzor i e, osobni podaci svakoga pripadaju samo tom pojedincu. Također, ali kako ćemo organizirati internet? Internet je e, jedan otvoreni medij koji je javno dostupan svima. Načelo mrežne neutralnosti je nešto što mora biti definirano. U, kod oba aspekta parlament je e, već donio vrlo važne odluke, a sada očekujemo i od vijeća da e, prestane okljevati i bude također toliko odlučan. E, se Šake E, upravljanje internetom je proturečno već samo po sebi, jer mi svi se trebamo pobrinuti da internet ostane otvoren bez ikakvih prepreka, no da bismo to omogućili moraju se donositi prave odluke na pravim razinama i e, model e, multi-stakeholdersa je nešto čime se moramo intenzivnije pozabaviti. Moramo dati više prostora različitim dionicima, na primjer vlade Rusije i Kine, e, su sklone represivnom pristupu što se tiče reguliranja interneta. Europska unija bi se trebala pobrinuti da mrežna neutralnost bude zajamčena i ovdje i na globalnoj razini. Moramo surađivati sa korisnicima interneta, nevladim organizacijama, globalnim partnerima kako bi e, temeljna ljudska prava i fundamentalne slobode bile primjenjive i online i offline. Zajedno možemo zaštititi otvoreni internet kako bismo svima omogućili da imaju koristi od otvorenog interneta i sada i u budućnosti. Hvala. Zastupnici Šake. Gospođa Marvar je e, zatražila plavu karticu. Prihvaćate li ju? 30 sekundi, izvolite. Drage kolege, govorili ste o Rusiji koja povlači represivne E, mjere u odnosu na internet. Da li ja imam neke pogrešne informacije kada kažem da Edward Snowden koji je razotkrio masovni nadzor od strane SAD-a nad internetom trenutno se nalazi u Rusiji i tamo je pronašao utočište i zaštitu i tamo nastavlja svojim radom. Kako možete spojiti te dvije e, izjave? kao što kolegica zna, samo zato što je jedan zviždač razotkrio zlouporabu ovlasti u SAD-u od strane obavještenih službi, to ne opravdava represiju e, svih, svih pripadnika oporbe od strane Kremlja u Rusiji, neovisno tome e, izjašnjavaju li se e, otvoreno offline ili online. Također Rusija, ne do, Rusija želi E, imati monopol nad e, pohranom podataka i time krši pravila ne samo svojih korisnika, već korisnika u cijelom svijetu. Hvala. E, sljedeći govornik, Lambarti. Važno je poštovati pravo na informiranje, ali internet jednako tako mora poštovati pravo na to da se, danas se zaboravi, da tako kažemo. To je dakle pravo koje je e, ustanovljeno 35. što je e, odlučio sud o ljudskim pravima pri čemu dakle, treba zaštititi informacije koje su na internetu a e, to je jako bitna presuda. Google pokušava ovdje reagirati u 2015. godine zavio je dakle nešto što ponovno dovodi u pitanje to pravo da e, zaboravljanja. E, internet e, treba dakle regulirati, vodeći računa i ove presije. Treba dakle treba definirati koliko vremena informacija mora, može biti u korištenju, a da se nakon toga on na nju zaboravi. To je ekstra europska dimenzija koja dakle treba biti eh, protiv američkog viđenja eh, ove situacije. Uvaženi zastupnici, treba nam fair internet. Eh, moramo omogućiti pristup svima, ne smijemo imati diskriminaciju. Moramo stvoriti povjerenje prema internetu. Tu je vrlo važna zaštita osobnih podataka i zaštita prava intelektualnih vlasništva kako bismo e, u sve to uključili i europske vrijednosti. Mislim da je IGF vrlo važna platforma. Imali smo ga u prošlosti i u prošlosti je opravdao svoj mandat. Stoga se nadam da će se obnoviti mandat IGF-a i kada se obnovi, onda mi evropljani moramo preuzeti važniju ulogu i slažem se sa, sa Zabine Ferhajn moramo biti više zastupljeni, posebice sada mislim na parlament. I drago mi je da je povjerenica ovdje e, prisutna. Također vas želim podsjetiti na e, daljnji razvoj okvirnog okvira za internet. Podsjećam vas na našu vlastitu zadaću i zamolio bih potpredsjednika komisije da se više pozabavi pitanjem zaštite podataka, telekomunikacijskog paketa. E, dvije države članice potrebno opomenuti da se ostvari veći napredak kako bismo mi i e, sve predmete u Europskom parlamentu mogli zaključiti onako kao što smo planirali. Hvala. Sljedeći govornik Danti. Hvala gospodine predsjedavajući. Dragi kolege, internet je neistrpljivo sredstvo znanja, garancija za širenje informiranja. To je izvor ekonomskog rasta od geopolitičke važnosti. E, to je e, virtualan prostor koji je dakle, jednako bitan koliko i povijesni trgovi našim zemljama. Međutim, važnost interneta e, nije, nije pratila jednaka upravljanje. Toliko, dakle, nismo dali dovoljnu važnost upravljanju koje će garantirati e, sigurnost i neutralnost. Unija sada mora zagarantirati uliju, dakle, ulogu e, vodeću ulogu koju trenutno nije imala, koja pa će zagarantirati uključ, e, bolju mrežu koja neće dovesti pitanje prava koja na internetu mogu pak biti ponovno obnovljena. E, građani moraju imati povjerenja u virtualno okruženje kako bi onda tu mogli stvariti veće mogućnosti kao što je e-commerce, kao što su razne usluge koje mm, mreža može pružiti. Ugovor o sigurnosti informacijskih mreža može biti prvi, ali važan korak upravo u tom smjeru. Hvala. Hvala. Solini. Hvala, da, gospodine povjereniče. Mogućnost koju imamo putem upravljanja interneta da zajamčimo otvoreni prostor, jaki prostor u kojem društvo je ponovno otkrilo u velikom dijelu i samo sebe, to je mogućnost koju dakle, nam daje ovo upravljanje da unutar interneta e, ostvarimo prostor koji će stvoriti vrijednost za e, stvaranje povjerenja e, kako bi internet postao prostor za razvoj, a ne samo, kao što smo vidjeli u prošlo vrijeme, e, prostor nesigurnosti. Vidimo, imamo mandat, dakle, zadatak da zaista ovdje upravljamo. Mm, čuli smo danas tokom rasprave, ne slažem se s onima koji kažu da e, koncept upravljanja nije kompatibilan sa konceptom interneta. Ja mislim da to nije tako. Upravljanje nije e, nadzor, zaštitni nadzor, okluzivni nadzor. To je e, ambijent u okviru kojeg želimo zagarantirati da taj prostor prilika za sve. I mislim, zaista sam uvjeren da moramo učiniti dodatne korake u ovom smjeru postoje, dakle, ovdje problemi sa kalifornijskom normativom i tako dalje. E, u prostoru, velikom prostoru kao što je e, internet, ne možemo, a da ne dođe do evolucije, odnosno razvoja ovih e, točaka. Ali zaista pozivam parlament da zadrži čvrsto stajalište u okviru formalno forma upravljanja internetom kako bi ovaj, ovo, e, ovaj ambijent e, zajamčio da imamo svoju ulogu u budućnosti. Zahvaljujem. Hvala. Blanko Lopez, jedna minuta. Ja bih podržao obnavljanje mandata forma upravljanja internetom i isto tako više stranačkog pristupa pregovorima o istom. No, upozorio bih na nešto drugo. To je potreba da se pobrinemo, da imamo otvoren, neovisan internet. Ključno je da osnažimo svoje napore kako bismo se pobrinuli da neutralnost interneta bude zajamčena. To je nužan preduvjet za izražavanje, slobodu izražavanja i isto tako kako bismo potaknuli rast i zapošljavanje. Predsjednik Obama povukao je liniju i jasno je rekao da moramo poduzeti mjere kako bi se zaštitila neutralnost. Predsjednik FPC-a također je zabranio pružiteljima internetskih usluga da diskriminiraju sadržaj aplikacije. S druge strane Atlantika poduzimaju se novi koraci, a Europa ne smije za time zaostati. Moramo se pobrinuti da internet bude neutralan, otvoren, slobodan i to je od ključne važnosti kako bi se zajamčila sloboda izražavanja na internetu i isto tako kako bi se omogućilo da internet stvori rast i dodatne aktivnosti. Hvala vam sljedeći govornik, zastupnik Rubik, minuta i pol. Hvala vam povjereni Čansip. E, vjerujem da upravljanje internetom je ključno pitanje za budućnost i zbog toga je odbor Libe stoji uputio zahtjev da se uzme u obzir aktivnosti nadzora NSA i da se razmotri tehnološki što je moguće učiniti. I isto tako utvrđeno je da nemaju samo tajne službe mogućnost nadzora, već da će uskoro terorističke organizacije moći tehnološki uspostav, učiniti sigurne mreže nesigurnima. I zbog toga mislim da je po prvi puta važno definirati sigurnost naših uređaja. Naime, E, ja moram sam biti u mogućnosti odlučiti što odlazi s mojeg računala, što dolazi na njega. Dakle, potreba nam je taj zaštitni štit za naš uređaj kako bismo se mogli pobrinuti da je sigurnost zajamčena 100%. Želimo u budućnosti spriječiti treće strane da što god žele čine s našim uređajima, jer to je kao da netko može iz daljine upravljati mojim aktivnostima unutar plenarnog zasjedanja. Dakle, moramo se pobrinuti da imamo sigurne internetske veze i, građani također moraju znati da mogu sigurno komunicirati od točke A do točke B. I neutralnost interneta za kraj, to ne bi trebalo biti nešto što zlopotrebljavaju eh, usluge streaminga, kapaciteti, govornik je prekinut. Sljedeća govornica Flašikova Benova. Nje nema, zastupnica Spiraki na minutu i pol. Hvala vam, zahvaljujem potpredsjedniče, poštovani kolege. Fijaki agora της αγοράς που για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ανοίξει σύμφωνα što se tiče evropskih tvrtki, prema procjenama, činjenica je da će vrata biti otvorena e, za 500 tisuća potrošača. To bi moglo povećati BDP u Europi za nekih 4% u narednih 10 godina, dakle 500 milijardi eura. Upravo iz tog razloga mreža mora imati e, bazu, mora imati institucionalnu podršku koja će biti što je bolje moguća u skladu sa svjetskim sporazumom. Pitanja kao što su sigurnost osobnih podataka naših građana i također zaštita maloljetnika te sloboda izražavanja Slobodno kretanje ideja to su temeljni elementi koje moramo zajamčiti. Također i moramo zajamčiti otvorenost mreže kako bismo imali e, kompetitivne, konkurentne nove tvrtke koje će moći koje će moći obuhvatiti ovo novo tržište za nove tehnologije koje smo u međuvremenu izgubili. Što se tiče tih novih tehnologija, 2006. godine, kada se započeo s tim procesom u Grčkoj, došlo je do razmjena najboljih praksi, zahvaljujući upravo ovom IGF forumu. To je nešto što ojačava i političku aktivnost na samoj mreži. Iz tog razloga ja jesam za obnavljanje mandata od strane Europskog parlamenta. Ne samo zato što moramo odaslati jasnu poruku Ujedinjenim narodima, nego također i zato što od sada moramo započeti sa potrebnim koracima na način da dovršimo jedinstveno digitalno tržište koje je jako bitno za naše gospodarstvo i da ukinemo sve prepreke. Hvala vam, gospodine potpredsjedniče. Svi, kao i poslovna zadnica u Europi, svakodnevno koristimo internet za trgovinu i unutar Europske unije, ali i van sa ostatkom svijeta. Postignuća interneta nisu slučajna stvar. Globalna internetska mreža svakodnevno se razvija, što je posljedica uspješnog modela upravljanja. Dakle, moguće je razmjen, ostvariti razmjenu između članova zajednica, akademije, vlada, poslovnih institucija, vlade i tako dalje. Model upravljanja internetom postala je demokratska platforma za razmjenu najboljih praksi. Zbog toga mi podržavamo njegov dalji razvoj. Pozivam Europsku uniju i države članice da podrže ovaj uspješan pristup upravljanja internetom, imajući na umu da 2015. UN planira revidirati svoja, svoju opću politiku u odnosu na to. Te prilike bi se mogli iskoristiti kako bi Europa postala globalni predvodnik koji pruža podršku globalnom modelu otvorenog interneta. Tu uključujemo i prava autorskog vlasništva, roaming, internetsku neutralnost. Sve to omogućit će nam da iskoristimo postojeći zamah i da e, nastavimo raditi na digitalnom jedinstvenom tržištu Europe. Hvala. Dolazimo do slobodnog javljanja za riječ, catch the eye. Imamo niz zahtjeva. Ovaj put smo barem na vrijeme, tako da možemo svima dati riječ. Pročitat ću popis e, govornika. Van Nistelroj, Kaputo, Mrejas, Jakopčić Eterić, Sojerova, Negresku, Nađi Boni. I gospođa Morvaj. Dakle, gospodin Van Hvala vam, predsjedatelji povjereniče, dragi kolege. Drago nam je da imamo pred sobom ovaj prijedlog. Nakon sedam godina imamo rezoluciju. Pilar de Castillo i kolege, vama se zahvaljujem. I ovaj forum un pruža mogućnost za provođenje rasprave koja će uključivati i manje razvijen dio svijeta. Vrlo je važno uključiti i njih, te bih pitao gospodina Ansipa ne može li Europska unija peružati sudjelovanje nevladnih organizacija iz zemalja u razvoju. Dakle, ne samo vlade koje će predlagati svoje ideje, već da se uključe i ljudi. Možda biste nam mogli o tome nešto reći. Sljedeća stvar je, ja sam osobno sudjelovao dva puta u radu na ovome, u Vilnisu i u Ateni, i ono što sam ondje vidio je da postoji komunikacija sa svim tim partnerima, nacionalnim parlamentima i da je to nešto što je moguće. Zbog toga sam malo tužan, e, zbog toga što je parlamentarna delegacija opadala i opadala u posljednje vrijeme, što ne mislim da je dobar znak za internetsku zajednicu. E, isteklo vam je vrijeme. Hvala, sljedeći govornik, gospodin Kaputa. Zahvaljujem predsjedatelju. Obnavljanje mandata foruma o upravljanju internetom mora se podržati i to svom snagom od strane ovog parlamenta. Od 2005. godine forum je zapravo e, osigurao multilateralnu i transparentnu raspravu o upravljanju internetom, te je povećao stupanj suradnje između institucionalnih dionika i civilnog društva. Internet ima sve veću ulogu u našim životima. Paralelno tome, za njegov razvoj je, se postavlja danas čitav niz pitanja koja moraju iz Europsku uniju postati prioriteti. Ovdje mislim o zaštiti podataka, o e, promicanju slobode izražavanja te o problemima, problemima vezanim uz sigurnost podataka i privatnosti podataka. I postoje neke domene na e, webu koje su također upitne kao što je e, točka što se tiče svih tih e, pitanja, komisija je tako je zajedno s Europskom unijom obavezna podržati forum. Dakle, moramo i dalje promicati evropske vrijednosti kroz interakciju s organizacijama civilnog društva, te također s predstavnicima e, e, parlamenta koji bi trebali podržati obranjenje mandata. Moramo zajamčiti otvorenu mrežu i sigurnu mrežu koja će se temeljiti na slobodnom izražavanju to Predsjedniče, mreža poznato je da doprinosi razvoju gospodarstva i znanja i također doprinosi demokraciji. No postoje neka važna pitanja kojima se moramo pozabaviti. Što da napravimo s, pitanja, s pitanjima e, gospodarskog jačanja? E, stvorene su mnoge multinacionalne tvrtke koje danas imaju važno, važnu poziciju u, na tržištu koje kontroliraju istraživanje i tehnologije te također krše e, prava na zaštitu osobnih podataka. Dakle, kakvu ulogu ovdje imaju i zemlje? Postoje neke vlade koje ne dopuštaju pristup mreži, ograničavaju slobodu izražavanja te također krše demokratska prava. E, oni slijede ono što radi njihovi građani i upravo zato moramo usvojiti ozbiljne mjere, moramo e, se obrušiti na kriminalne aktivnosti koje su vezane uz djelatnosti na mreži i ne smijemo dopustiti nasilje nad osobnošću. Moramo biti otvoreni, moramo e, uključiti građane u, i sveučilišta kako bismo mogli što bolje zaštititi osobne podatke i zato jesmo za obnovu mandata foruma za upravljanje internetom. Hvala.

Velika snaga interneta je pruženje slobodnih informacija svima. Možemo pristupiti danas većem brojem informacija kroz jedan mali ručni uređaj, razmjerno jeften, nego u najvećim knjižnicama u prošlosti. Nije čudo da političari pokušavaju kontrolirati i upravljati time. Znanje je moć. Znanje je isto tako sloboda. Da, svakako se moramo zaštititi protiv zloupotreba i nikad ne smijemo omogućiti kriminalne aktivnosti kroz internet, ali moramo se pobrinuti da političari nikada ne kontroliraju internet. Kontroliranje znanja znači da se održava status quo. E, ja tvrdim da, da znanje i informacije moraju cirkulirati slobodno, da ljudi moraju znati istinu, informacije i da te stvari potaknu demokratsku revoluciju gdje će sloboda govora doista zaživjeti i demokracija se vratiti u cijelu Europu. To će biti velik dan. Hvala lijepa. Sada je na redu gospođa Sajrova na jednu minutu. Hvala. Mm, kolege, moram reći da rijetko vidim da u cijelom političkom spektru ima toliko razumijevanja. To samo pokazuje koliko je europska mm, zajednica važna. Uspijemo li se ovako složiti, onda zaista možemo biti ključni dionici i na svjetskoj razini kada se razgovara o ovoj temi. To bi naravno bio mandat za forum za upravljanje internetom, mm, mandat foruma koji će se produžiti. I zato bih htio da svi naši zastupnici se založe za načelo otvorenosti i jednakoj dostupnosti i da imamo jedinstveno digitalno tržište te neutralnost na internetu. Ono što s vremenom postaje sve važnije su pitanja intelektualnog vlasništva i sigurnosti. Nadam se da će naši zastupnici se za to zalagati. Hvala sada gospodin Negresku ima riječ. E, internet bi trebao biti e, slobodan trevska zajednica morala bi zaista biti lider na tom području i e, mora se zalagati za mandat što ga Ujedinjeni narodi daju forumu. Moramo se boriti protiv tendencija da se <clears throat> baze podataka kao akta brane i moramo paziti na ove situacije poput one nedavno u Mađarskoj. Moramo imati mehanizme koje će naštititi putem različitih institucija. Međutim, <clears throat> moramo shvatiti da internet predstavlja nadu za mnoge. Nadu e, u stanovnika nedemokratskih zemalja. To je osim svega mogućnost da se mala i srednja poduzeća razvijaju, a isto tako i jedini način za one kojima su obitelji daleko u dijaspori da zajedno kontaktiraju. Hvala sada gospodin Nađima riječ. Hvala predsjedniče. Čini se da bi internet mogao stvoriti do 11% rasta. To jako puno doprinosi PIB-u, e što predviđa recimo jednu stopu rasta od 5,8%. Mala i srednja poduzeća koriste internet. Na taj način se gospodarstvo razvija puno brže i e, ta poduzeća zaista puno brže rastu. Internet je sada postao zaista dio naše svakodnevnice. Naravno, postoji mnoga kršenja prava e, na e, mreži se e, mogu naći i kriminalci. Postoji fenomeni poput pedopornografije i e, mnogih e, takvih stvari. Naravno, moramo se izalagati za internet, ali moramo isto paziti kako se on razvija. Moramo naglasiti aspekt sigurnosti i moramo puno bolje kontrolirati one e, sajtove gdje prolaze gdje, dakle, prolaze kriminalci. Hvala. Zastupnik Boni. Jasno je da moramo obnoviti mandat foruma za upravljanje internetom. Htio bih se hvaliti Pilar del Castillo na njezinoj inicijativi. Drugo, pred nama je jedna nova borba. Borba o ključnim vrijednostima interneta, o neutralnosti interneta, privatnosti i sigurnosti. Mi eh, želimo da jedino imamo jamstvo da održimo sve vrijednosti koje želimo, a to će se moći napraviti samo tako što će različiti dionici njime upravljati. To multidimenzionalno upravljanje internetom je nešto što garantira privarnost, gospodarski rast i sigurnost. I isto tako pazi se na to da se može nositi sa svim problemima. U Europi je potrebna puno jača mreža nacionalnih foruma koji upravljaju internetom. Hvala lijepa. Sada gospođa Morvaj ima riječ. Hvala lijepa. Rekla bih eh, da ovdje moramo govoriti o ključnim aspektima. Moram se obratiti povjereniku i nekim primjedbama koje su napravljene vezano za pojedine istrage kao e, i nadzornih agencija. Zanima me e, na koji način oni prate osobe na internetu. A kada, e, naravno kada dođe do kršenja prava ljudi, imam ovdje na umu Sjedinjene američke države. Međutim, mislim istovremeno i na druge zemlje gdje se nadziru podaci europskih građana. Prije otprilike godinu dana Europski je parlament usvojio izvješće na tu temu. Zamolila bih povjerenika da nam nešto više kaže o tome kako taj postupak istrage napreduje. pratili se i dalje naši podaci? To je stvarno jako bitno pitanje. Hvala. A sada e, ću za kraj dati riječ e, komisiji. Predsjedniče, zastupnici, zaista vam se želim najtoplije zahvaliti na ovoj plodonosnoj raspravi. Mnoga pitanja o kojima se danas raspravlja rezultat su rada Europske komisije. Europska komisija zaista traži veliku podršku za upravljanje internetom e, putem e, multidioničara, dakle zajednice sa puno dioničara. E, takvo upravljanje koje ima mnogo dimenzija omogućilo je da procvatu svi oni aspekti koje donosi digitalna revolucija. Forum za upravljanje internetom je forum koji je omogućio dobre rasprave Mnogo se toga, istina je, mora načiniti kako bi se taj forum i dalje unapređivao, ipak već sada forum se pokazao vrlo vrijednim. Kao što znate, Europska komisija jedna je od najstabilnijih i najstalnijih tijela koje pridonose za taj forum, a stabilnost je vitalna za takvu vrstu foruma. Zaključno mogu reći da je komisiji zaista drago zbog svega onoga što ste vi napravili na tom polju. Potrebno je upravljati internetom na način da imamo strukture koje su uključive, koje polažu račune i koje su e, tehnički na čvrstim nogama. U protivnom postoji rizik da će prevladati e, međudržavni pristup. Ovakav način upravljanja internetom za kojeg se mi zalažemo, a to je ovaj sa mnogim dionicima, mora biti uključiv. I tu Evropska unija sa strogim i jakim vrijednostima poštivanja ljudskih prava i pravne države može dakle ukazati svima u svijetu pravi put i mi moramo i možemo zaista e, se e, dobro e, obaviti taj zadatak. Hvala. A sada moram još reći da se gospođa želi javiti svog poslovnika. Ne bi li povjerenik e, treba odgovoriti na pitanja koje su postavili zastupnici? E, neko vam je napisao dio vašeg izlaganja. Prvi ste dio na, pročitali prije, e, a po drugu polovinu nakon ove takozvane rasprave. Ja bih vas molila da mi ipak odgovorite na moje pitanje. Hvala, ovo nije pit, e, sat postavljanja pitanja komisiji, pa povjerenik isto tako ima pravo na slobodu govora. Hvala, e, krenut ćemo sada e, dalje. Rezolucije b